Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf äh, die Sitzung des äh, Haushaltskontrollausschusses an dieser Dragi kolege i kolegice, otvaram sastanak novog odbora za proračunski nadzor. Htio bih čestitati novo izabrenim zastupnicima kao i onima koji su ponovno izabrani na svoje funkcije. Radujem se našoj budućoj suradnji. I želim vam zahvaliti na suradnji unatrag nekoliko godina na radu u ovom odboru. Uspjeli smo poboljšati demokratsku kontrolu financijskih resursa. Mislim da je to vrlo važan instrument eh, Europskog parlamenta. Hvala dakle onima koji su radili s nama u zadnje dvije i pol godine. Ja, damit kommen wir Prelazimo na izbor novog eh, predsjednika odbora. Danas trebamo odabrati predsjednika i predsjednika, odnosno potpredsjednicu i četiri potpredsjednika. Prema članku 204 poslovnika moramo ustanoviti tko ima pravo sudjelovati u glasovanju. dva zamjenska člana iz EPP-a. Možete li dignuti ruke? Možemo vas vidjeti tko ste. To su kolega Vandenkamp i Pitera. Ispričavam se, kolega Piper je to bio. iz kluba S i D nedostaju tri člana, dakle na njihovim mjestima su također zamjenici. Tko su to? Aha, gospođa Jutova. Zastupnik Katalin. Kolegica Niedermüller, hvala vam, tu ste. A sada ostali zastupnici i klubovi ECR. Tu je zamjenik, gospodin Kümel, te kolege Čarnevski. I vi zamjenjujete, zakle stalne članove odbora. Hvala vam. Klub Alde, vidim da su svi zastupnici ovdje, GUE, kolega De Jong. I što je sa zastupnicom Kari? On je nema. Članove zelenih sam vidio da su prisutni. A što se tiče EFDD-a, kolega Arnold. Hvala vam. za nezavisne Louis Alion. Dakle, možemo započeti sa glasovanjem. Zamolio bih klubove e, za imenovanja. Izvolite, kolega. Hvala vam, gospodine predsjedniče, u ime EPP-a predlažem kolegicu Ingeborg Gressler kao kandidata našeg kluba za predsjednika odbora. Hvala vam. Ima li još prijedloga? To nije slučaj i Ukoliko nema drugih prijedloga, možemo glasovati aklamacijom, odnosno pljeskom. Ukoliko se slažete, čestitam kolegici Gressler. Puno vam, čestitam vam na izboru i želim vam puno sreće u radu. Želim vam svako dobro i sreću u vođenju ovog odbora. Hvala vam. liebe kolleginnen liebe dank dragi kolege drage kolegice hvala vam na povjerenju nastojat ću ispuniti vaša očekivanja želim zahvaliti kolegi Mihajlu Tojreru na vodstvu ovog odbora unatrag dvije i pol godine On je zasigurno pomogao staviti naš odbor na dobar glas i hvala ti na svemu što si učinio i sigurno ćemo u budućnosti također surađivati. Dobro, dakle, imali prijedloga za prvog potpredsjednika? Si, eh, bueno, primer lugar, felicidades, señora Gressler. Evo, prvo bih željela gospođi Gressler čestitati na nominaciji za prvu potpredsjednicu. Imamo eh, gospodina Egogana, to je naš prijedlog. Hvala vam, ima li još prijedloga? tražimo. Dakle, pa, evo, gospodin de Bowen postaje prvi potpredsjednik našeg odbora. Willkommen zum zweiten Vizepräsidenten. Gibt es Kandidatenvorschläge? Ima li prijedloga za drugog potpredsjednika? Dank je, voorzitter. Collega's, ik eh, stel eh, voor dat wij... Hvala vam. Eh, za drugog potpredsjednika predlažem kolegu Igora Šoltiša. Vielen Hvala vam. Ima li još prijedloga? Koliko to nije slučaj, nitko nije zatražio tajno glasovanje, možemo potvrditi odabir gospodina Šolteša za drugog predsjednika. Izvolite nas se pridružiti. Zum dritten Dolazimo do trećeg potpredsjednika. Izvolite, hvala vam. Predlažemo kolegicu Martinu Labajevu. Ima li e, još prijedloga? Ukoliko to nije slučaj, onda potvrđujemo kolegicu za treću potpredsjednicu. Dolazimo do odabira četvrtog potpredsjednika. SND predlaže gospodina Danika za četvrtog potpredsjednika. Hvala vam, ima li još prijedloga? Ukoliko to nije slučaj, onda možemo potvrditi kolegu iz SID-a za četvrtog potpredsjednika. Da nam, pozivamo ga da nam se pridruži. Hvala vam. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen, aber auch auf... Radujem se budućoj suradnji sa svima vama i sa drugim članovima odbora. Bavit ćemo se proračunima institucija i želim vas podsjetiti na to koliko je važan naš rad za evropske porezne obveznike. Želim to poručiti novo izabranim zastupnicima. Tak porezni obveznici zbilja cijene e, naš posao u ovom odboru. Dolazimo do treće točke dnevnog reda, a to je datum našeg idućeg sastanka. To će biti 22. E, srpnja, održat ćemo sastanak ujutro i popodne tog dana. Tajništvo će vam e, podijeliti paket dobrodošlice u kojem ćete pronaći sve potrebne informacije. Radujemo se vašim mogućim primjedbama i komentarima te zatvaramo ovaj sastanak.